Good morning, ladies and gentlemen. 31. We have already 32, members. Dobro jutro, dragi kolege. 32 kolega je već došlo, pa možemo otvoriti naš jutrošnji sastanak. Prva točka dnevnog reda i glasovanje. Svi ste donijeli svoje kartice za glasovanje. Počinjemo s prvim izvješćem. Mm, izvješće e, gospodina Valkar Sela Sisa E, strategije kohezijske politike te istraživanja i inovacije za pametnu specijalizaciju. To je ključan element e, kohezijske politike za razdoblje 2014. do 2020. godine jer e, podupiru tematsko koncentriranje i pametno korištenje europskih strukturnih fondova te olakšavaju bolju implementaciju na terenu E, ovisno o relativnim specifičnostima regija, cilj je potaknuti rast u razvijenim i manje razvijenim regijama. E, u drugom mjesecu gospodin Valkarsel Siso je predstavio svoje izvješće. Do 25.2. E, smo podnijeli 137 amandmana. Izvjestitelj također predlaže niz kompromisnih amandmana. Prije nego što prijeđemo na glasovanje, bi li izvjestitelj htio nešto reći? Gospodine Val Karsel, želite li nešto reći? Hvala, gospođo predsjedavajuća. Biću vrlo kratak. Htio bih zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos putem svojih ideja i amandmana tako da mislim da je izvorni tekst obogaćen. Hvala svima koji su e, doprinijeli svojim sjajnim idejama kako bismo dobili maksimalno dobar tekst. Hvala. Sada prelazimo na glasovanje o izvješću gospodina Valkarsela. Stavak 1, amandman 26, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis, ispričavam se, amandman 32. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 33. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 38 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis sedam, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 47 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 suzdržani, usvaja se. Kompromis 12, ispričavam se. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 71, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 72, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 73, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 77 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 83 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 84 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 89 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 90 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 96 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 97 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 103 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 104, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 105, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 106, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 107, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 109. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 114. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 116 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 121 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 122 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 123. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 124. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 127. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 128 128. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 129. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 133. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Amandman 133. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ispričavam se, dakle, jasno je, usvaja se. Amandman 134. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 136. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 Uvodna izjava 11. Tko je za, protiv? Ispričavam se. To je amandman 11. Tko je za, protiv? Suzdržani. Odbija se. Amandman 12. Uvodna izjava AB. Tko je za, protiv? Suzdržani. Odbija se. Amandman 13. Tko je za, protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman 14 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 15 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Sada ćemo glasovati o cijelom izvješću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Čestitke gospodinu Valkarselu. Dobro. Sada nastavljamo s izvješćem o provedbi tematskog cilja poboljšavanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Izvješće o e, provedbi tematskog cilja o poboljšanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, članak 9.3 e, uredbe o zajedničkim e, odredbama, usredotočava se na tematski cilj 3 u programiranju i poteškoćama u provedbi cilj je sa e, je proučiti pravila koja olakšavaju provedbu toga cilja. Uzetoj, uzete se u obzir investicijske prioriteti, e, prije svega eksante uvjeti i kriteriji za e, implementaciju. Izvjestiteljica Damato predstavila je nacrt izvješća u veljači. Rok do roka je podneseno 171 amandman i sama izvjestiteljica e, predlaže niz kompromisnih amandmana. Želite li nešto reći, gospođo Damato? Izvolite, gospođo Damato. Hvala, predsjednice. Samo želim zahvaliti onima koji su bili spremni u mogućnosti sudjelovati u izradi ovog provedbenog izvješća koje smo doista željeli. Nadamo se da će se dobro proći i smatramo da smo izašli u susret svim zastupnicima koji su uložili amandmane i smatramo također da smo odradili dobar posao. Hvala. Gospođa Kel se javila za riječ. Imam samo jednu kratku molbu. E, imamo samo nekoliko amandmana s nekim brojkama gdje e, nije jasan izvor, na primjer 13,9% i slično. Ja bih samo zamolila da se tehnički provjeri da li su te brojke točne, odnosno da nam se daju izvori jer ne znamo izvore za te brojke. Uh, Mislite na brojke u izvješću ili brojke na popisu za glasovanje? Ne, postoje amandmani, mislim da je to amandman 37, na primjer, gdje se koriste brojke, a nepoznat je izvor tih brojki. Ja ne mogu te brojke provjeriti. E, po sadržaju, ako su brojke točne, ja bih se sa tim amandmanom složila, ali ne mogu provjeriti te brojke. Dakle, moja je molba da e, tajništvo jednostavno provjeri da li su te brojke točne. Ja samo ne želim da sa krivim brojkama eventualno idemo na plenarnu. Well, problem Sada imamo problem jer ako usvojimo izvješće danas, onda ne možemo ništa mijenjati u tome izvješću. Dakle, ovdje se dakle, to je nešto što spada u raspravu, a danas je glasovanje o tom izvješću, tako da ne možemo razgovarati o kontekstu. Ali Normalno je da se, normalno je da se na plenarnoj sjednici kaže da se e, mogu učiniti neke tehničke prilagodbe. Problem je u tome da ja ne znam izvor za te brojke i nisam ih mogla provjeriti. Zato mora postojati neka mogućnost da se naknadno provjere te brojke. Zato sam htjela prije glasanja jasno reći, e, dakle, sadržaj tih amandmana je sasvim u redu, a samo bih molila da se te brojke još jednostavno provjere e, nakon, u nastavku na, na današnji sastanak. Dobro, hvala. Gospođo Damato, možete li objasniti i odgovoriti na ova pitanja vezana uz amandmane? Pa, uvjeravam kolegicu da je i tajništvo uz pomoć kolega provjerilo sve te brojke i sve je to potvrđeno službenim izvorima i dokumentacijama komisije. Ako želite daljne informacije, onda ćemo vam proslijediti i dokumentaciju odakle smo izukli te podatke, kako biste onda se upoznali sa podacima u detalji. Vam to prihvatljivo, gospođo Kela? Jest, hvala. Gospođa Damato je spremna poslati vam informacije kao i svima drugima koje to zanima e, kako biste saznali izvore podataka koji su spomenuti u izvješću. Sada možemo onda glasovati o izvješću. Hvala vam. Započinjemo s kompromisom 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 40. On se ne razmatra Kompromis 2. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman Kompromisni amandman 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četiri, Tko je za? Želite li provjeru? Provjera za amandman 55. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis 4. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite provjeru? Provjera za amandman 67. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis 9 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ispričavam se, glasujemo o njemu u dva dijela. Ponavljamo glasovanje vezano uz kompromis 9. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 78, glasujemo u dva dijela. Ne glasujemo samo o prvom dijelu, tko je za, Prelazimo na kompromis 7. U redu. Ispričavam se, popravit ću se. Kompromis 7. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. To nije moguće. Provjerimo kompromis 8. Elektroničko glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoram glasovanje. I naravno, usvojeno je. To je kompromisni prijedlog. Amandman 99. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 101. Izvolite. Ali smo glasovali o prvom dijelu amandmana 78 Prema mom popisu za glasovanje piše da ako usvojimo kompromis 6, drugi dio amandmana 78, da, u pravu ste, u pravu ste. Pokušavam se nositi s ovime. Vi ste potpuno u pravu. Pa se vraćamo na amandman 78 gdje imamo glasovanje po dijelovima. Trebamo glasovati o prvom dijelu. Prvi dio, amandman 78 koji je za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Elektroničko glasovanje, prvi dio amandmana 78. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. usvojeno Sada glasujemo o amandmanu 101. Je li to točno? Je. Znači, amandman 101. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 102, 121 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 Glasovanje po dijelovima. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 134. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Provjerimo amandman 156. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 157. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 158 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 168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 12 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava B, amandman 14 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15 koje je za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Amandman 15 poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na kompromis 22. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 23. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 26. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 27. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Amandman 37. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada glasujemo o cijelom izvješću. Elektroničko glasovanje, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Čestitke gospođi Damato. Sada nastavljamo sa aktivnostima, učinkom i dodanom eh, vrijednošću eh, fonda, Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za za razdoblje od 2007. do 2014. godine. committee Odbor EMPL je nadležan odbor za Europski fond za prilagodbu globalizaciji. Regiji izdaje mišljenje i koordinatori su dali svoje mišljenje pisanim putom. Također smo izradili mišljenje o izvješću koje su izradili neovisni stručnjaci u okviru savjetovanja o Fondu za prilagodbu za razdoblje tisuće četrnaest i ostalo se temelji na podacima iz zemalja članica koje su procijenile učinak tog fonda i dale preporuke za njegovu buduću provedbu. Gospodin Dojeć je izvjestitelj za mišljenje odbora regiji i podnio svoje mišljenje u siječnju na našem sastanku. Do roka zaprimili smo 48 amandmana. Izvjestitelj je također pripremio i pet kompromisnih amandmana. Glasovanje u odboru EMPL održat će se u lipnju. Sada prelazimo na glasovanje i počinjemo sa kompromisom 1. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 38 za. Imamo usmeni amandman. Izvolite. Hvala. U ime izvjestitelja Tomaša Dojča želim iznijeti ovaj usmeni amandman koji je tehničke prirode može ga se naći na kraju izvornog glasačkog popisa, ali u ovom tekstu ga ne vidim. Ako želite mogu pročitati taj amandman. U redu. Kako bismo maksimizirali učinkovitost eh, intervencija putem fonda i kako bismo pomogli integraciji radnika na tržište rada tražimo da regionalne i lokalne vlasti pojednostave i ubrzaju proces donošenja odluka i također da isplate sredstva iz EGF-a korisnicima nakon što istokne razdoblje za odobranje molbi od 303 dana, odnosno 10 mjeseci i to treba skratiti kako bi se maksimiziralo učinak. Jačanje kapaciteta zemalja članica je nužno kako bi se omogućila učinkovita izrada zahtjeva i zamolbi. Hvala vam. Protiv li se itko ovom usmenom amandmanu? Ne. Onda ćemo glasovati o amandmanu 38 sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Amandman 43. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. And it is rejected. Odbija se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 46 jer je 45 povučen. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasovanje je poimenično, otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Hvala. Sada nastavljamo sa sljedećim glasovanjem. Odbor za promet i turizam izrađuje izvješće o prometnoj infrastrukturi u srednjoj i istočnoj Europi. Regiji izrađuje mišljenje, a mi smo zainteresirani za to, zato jer su sustavi za prijevoz i promet roba bitni za regionalnu politiku, a također i e, regi fondovi pridonose poboljšanju prometne infrastrukture. Gospodin Celer je predstavio svoje mišljenje 17. ožujka. To roka zaprimili smo 51 amandman. Izvjestitelj također je izradio kompromisne amandmane. Ne vidimo ovdje gospodina Celera, tako da možemo odmah pristupiti glasovanju. I počinjemo. Propustila sam nešto smiješno, čini se. Gospodin Celer je ovdje. Da, ovdje je s nama u duhu. Dakle, uz pomoć duha izvjestitelja možemo pristupiti glasovanju. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, dva dijela, u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 26, ispričavam se, kaže predsjednica, kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 32 <coughs> za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 48. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 49. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada konačno glasovanje, poimenično otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. Mišljenje je usvojeno. Duh gospodina Celera nam je pomogao. Sada prelazimo na nečiji duh opet. Odbor ITRE izrađuje mišljenje na temelju komunikacije komisije pod istim naslovom, odnosno izvješće o napretku u području obnovljive energije. I to je srednjoročna revizija napretka ka ciljevima obnovljive energije za 2020. Naš izvjestitelj, gospodin Marže, je predstavio svoje mišljenje na našem sastanku u Ožujku. To roka zaprimili smo 48 amandmana, a izvjestitelj je također e, pripremio i kompromisne amandmane. Gospodine Gospodin marže nas je zamolio da ga ispričamo zato jer nije mogao prisustvovati našem sastanku, no ipak njegov je duh s nama. We begin uh, voting. Redu, možemo sada prijeći na glasovanje o nacrtu mišljenja. Molim vas, kompromis jedan koji je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Amandman 8. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatoram. And is adopted. I'm sorry. Usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 14. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 15. In favor? Amandman 15. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 16. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 17. Za? Imamo usmeni amandman izvjestitelja. Želi li ga itko predstaviti? Jeste li primili informacije o usmenom amandmanu? Imali prigovora? Nema. Dakle, glasovat ćemo o 17. amandmanu uz usmeni amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite provjeriti u redu amandman 18. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. And it is rejected. Amendment 19. Odbija se. Amendment 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, provjera. Amandman 26. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. It's rejected. Odbija se. Amandman 27. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 38 za, protiv, suzdržani, provjera. Amandman 38. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 39. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 40. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasovanje. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Hvala. And we go now to uh, our new... I pristupamo sada novom postupku. U ime Pučana, gospođa Maletić, ima osmeno pitanje za raspravu, pravilo 128 o ubrzanju provedbe kohezijske politike. To je odobrio sastanak koordinatora u siječnju i nakon toga je potvrđeno i na punom sastanku odbora. U skladu sa odlukom koordinatora o tome kako treba postupati sa pitanjima i prijedlogom rezolucije, gospođa Maletić je pripremila nacrt prijedloga rezolucije koji je predstavljen na našem posljednjem sastanku u Ožujku Rok za podnošenje amandmana bio je 21. ožujak, 47 amandmana je uloženo. U pripremi glasovanja klubovi su razgovarali i o mogućim kompromisima amandmanima koje su dogovorili. Ako se danas na punom sastanku odbora usvoji rezolucija, tajništvo će to podjeti zajedno sa nacrtom pitanja koje ja potpisati na razmatranje konferenciji predsjednika. Konferencija će donijeti konačnu odluku o tome hoće li postaviti pitanje i e, rezoluciju na sjednici u plenarnom sastavu. Gospođo Maletić, izvolite. Želim zahvaliti vama i svim kolegama na pruženju potpore rezoluciji i na napornom radu na amandmanima i kompromisima. Hvala svima i također hvala na suradnji sukladno ovom novom postupku. Hvala. Prelazimo na glasovanje o usmenom pitanju i o prijedlogu rezolucije. Počinjemo sa kompromisom 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Amandman 13. Za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Kompromis 4. Za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Amandman 19. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada završno glasovanje elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. Usvaja se usmeno pitanje i prijedlog rezolucije i time smo završili glasovanje. Da, na vrijeme. Hvala svima na suradnji. Now we continue with the next point in our agenda. Sljedeća točka na dnevnom redu. Our next item of business. Sljedeća točka na dnevnom redu je nacrt izvješća o strategiji Europske unije za Alpsku regiju. Strategija se odnosi na sedam zemalja, od kojih su pet zemlje članice Europske unije. Preostale dvije zemlje nisu zemlje članice Europske unije. Strategija obuhvaća također 48 regija, a u ovom području stanuje više od 80 milijuna građana i obuhvaćene su tri tematska područja, gospodarski razvoj, povezanosti, okoliša i energetika. Izvješće se usredotočuje na potencijal Europskog fonda za strukturne investicije i drugih opcija financiranja koje su posvećene strateškom planiranju za urbana i planinska područja, a također se traži od zemalja članica Molim vas da napustite prostoriju u tišini. Naša izvjestiteljica je gospođa Brajso. I ona će danas predstaviti svoj nacrt izvješća. Predlažem da rok za ulaganja amandmana bude 26.4. do 17 sati. I sada dajem riječ gospođi Breso. Izvolite. Grazie. Hvala. Možda nam se dogodio jedan propust, odnosno u prvom odlomku izvješća zaboravili smo uključiti pitanje upravljanja jer se time tu bavimo i to je jedna od četiri točke alpske strategije. Evo, ispričavam se i amandmanima ćemo to ispraviti. Izvješće, kao što ste i sami rekli, odnosi se na prvu makroregionalnu strategiju koja se ne odnosi na neku vodnu površinu, odnosno more ili rijeke. Dakle, ova se strategija odnosi na planinsko područje, ali ne isključivo na alpsku regiju, dakle, odnosi se na sva perijapska, prijalpska područja. Dakle, to je jedan veliki izazov, jedan veliki strateški projekt koji po prvi puta uključuje i povezuje planinska područja sa značajno povezanim, e, značajno naprednim e, područjima s kojima su ta područja povezana i s kojima uvijek e, planinska područja imaju dijalog. Upravo zbog velikih razmjera ovog projekta, 48 regija, 7 država, 80 milijuna stanovnika, važno je pitanje upravljanja kao što je i važno da strukturni fondovi za ulaganja i e, fondovi za investicije, što je usvojeno prije usvojanja strategije, ipak trebaju se uklopiti i u, u stratešku upotrebu tih sredstava u ovom području. Također je važno da različiti europski fondovi koji se mogu usmjeriti u konkretne projekte koji su povezani sa e, alpskom strategijom, o tome povedu računa kao što je to e, Life, Kozme e, i tako dalje. Dakle, to su ti različiti instrumenti. A u mišljenju stoji treba da, da komisija treba razmotriti dodanu vrijednost poziva na iskaz interesa u smislu izazova s kojima se alpsko područje nosi. Također, u ovim općim napomenama treba spomenuti i pitanje e, dakle, upravljanja i tu tražimo da se parlament e, uključi u upravna tijela EU-ZALPA i da komisija bude aktivna, ne da projuža samo potporu i savjete u provedbi EUSALPA i također da se stanje napredovanja procjeni mjerljivim pokazateljima. I još e, vezano za pitanje upravljanja, budući da su glavni gradovi tih država udaljeni od središta Alpske regije, tražimo da u provedbenoj fazi upravljanje bude predano u ruke lokalnim i regionalnim vlastima i također brojnim dionicima koji žele razviti alpsku regiju. Dakle, time se u potpunosti poštuju načela subsidijarnosti i višerazinskog upravljanja. Strategija je podijeljena na tri velika tematska područja, dakle gospodarski rast i inovacije je prvo tematsko područje, i s time u vezi, u našem mišljenju, se Komisija i Europska investicijska banka pozivaju na stvaranje investicijske ad hoc platforme za Alpsku regiju, čime će se iskoristiti sredstva na raspolaganju investicijskoj banci, ali također i sredstva iz Junckerovog plana, kako bi se time omogućilo razradu projekata za tu platformu i privuklo ulagače. Kao drugo, imamo brojne aspekte o kojima sada nemamo vremena raspravljati, ali činjenica je da apsko područje nije e, samo područje gdje treba valorizirati i očuvati stare djelatnosti, nego je to područje i koje e, ostvaruje velike inovacije. U makro e, regiji Alpskog područja imamo brojna sveučilišta i inovacijske centre, tako da i moderne tehnologije obilježavaju ovu regiju koja je jedno od središta europske inovacije i ovom mišljenju se poziva na suradnju između tih e, središta, između tih centara za istraživanje, na umrežavanje sveučilišta i centara za istraživanje, a također se pozivaju i dionici da sudjeluju u tome kako bi ovo područje bilo pravo središte za inovaciju, naročito kada je riječ o najnaprednijim i održivim tehnologijama, naravno vodeći računa o ekološkom aspektu koji je predviđen u strategiji. kada je riječ o turizmu i o svim tradicionalnim djelatnostima koje se odvijaju na alpskom području, borba protiv klimatskih promjena i zaštita okoliša su važna pitanja na, kojima, na koja sam stavila snažan naglasak. Drugo tematsko područje je promet i povezanost. prometna mreža u alpskim i prijalpskim područjima je e, vrlo složena upravo zbog samih zemljopisnih obilježja ovih teritorija i u mnogim slučajevima je lokalni prometni sustav vrlo nedovoljan. To su područja kojima prolaze i velike europske TNT mreže i TNT koridori. No, povezanost između tih velikih pravaca i e, domaćeg sustava u tom području je nedostatan kako bi lokalne zajednice mogle u potpunosti iskoristiti ove mogućnosti. Dakle, trebaju nam inovativni oblici prijevoza, recimo u sklopu ekonomije dijeljenja, u ovim područjima gdje tradicionalni sustav e, javnog prometa i prijevoza nije dovoljan. Osim toga, budući da je to propust tržišta, europski propisi ne zabranjuju također nadopunjavanje e, sredstava javnim sredstvima za potrebe izgradnje ove infrastrukture. još jedan aspekt e, odnosi se na nedostatak internetskog umrežavanja ovog područja. Dakle, ako želimo da ta područja uđu u moderno suvremeno doba, javne vlasti moraju poboljšati i digitalnu povezanost i putem ulaganja koja su dopuštena jer u nekim tržištima, u nekim područjima, kao što smo rekli, tržište ne djeluje. Pitanje ulaganja u autska područja je također i nešto što se jasno ističe u izvješću. Treće tematsko područje koje je predviđeno strategijom je okoliš i energetika. Alpe su čuvar bioraznolikosti, ali to treba i zaštititi, ali i uneti mjere za zaštitu okoliša. Ta se zaštita okoliša povezuje sa strategijama smanjenja onečišćenja zraka koje je doista značajno u ravničarskim područjima zbog klimatskih obilježja, dakle nedostatak vjetra, a ta se ravničarska područja nalaze blizu planinskih područja i tu se dakle stavlja i naglasak na e, borbu protiv klimatskih promjena što će pomoći i u borbi protiv onečišćenja zraka. Tu e, su prisutni i brojni e, parkovi prirode i njih treba očuvati kako bi se zaštitila bioraznolikost, a treba također i povezati ta razna zaštićena područja. Ovo je područje koje ima povoljna obilježja za razvoj obnovljive energije i tu imamo potencijala za sve oblike obnovljive energije od hidroenergije do solarne energije i e, vjetroenergije, također do održivog e, korištenja i e, drva i također se ističe važnost praćenja stanja ledenjaka u svjetlu odluka između ostalog sa konferencije COP21 u Parizu, dakle nadzor nad stanjem ledenjaka i provjera učinaka smanjenja CO2 na ledenjake je od ogromne važnosti. To je doista e, značajno, a i vrlo osjetljivo pitanje. Sve zemlje sudionice, a naročito regije i lokalne zajednice trebaju sudjelovati u diversifikaciji opskrbe energijom, zato jer to može povoljno utjecati i na ostale zemlje koje su obuhvaćene strategijom. Evo, mislim da su to najvažniji aspekti i nisam htjela osvrtati se za osta na ostali jer nemamo dovoljno vremena za to. Podsjećam kolege da u četvrtak ujutro imamo sastanak izvjestitelja u Sjeni na kojem ćemo početi razgovarati o mišljenju i pokušati prepoznati koji elementi eventualno nedostaju i onda ćemo na temelju eventualnih amandmana nadopuniti izvješće. Nešto zbog prostornog ograničenja nismo mogli unijeti, ali e, moći ćemo to učiniti eventualno putem amandmana. Hvala vam. Hvala lijepa. Sada otvaram raspravu. Najprije ćemo reći dati izvjestiteljima u sjeni. U ime kluba zastupnika Pučana riječ ima gospodin Šmit, izvolite. Hvala lijepa na riječi i hvala izvjestiteljici na izvješću koji ne samo ja osobno nego i kolege iz eh, mog kluba zastupnika smatraju E, vrlo temeljitim i sveobuhvatnim. Dakle, e, postoji dakle unutra zahtjev da se ne traže dodatni novci i dodatna razina upravljanja. Ovo što se tiče razine upravljanja nalazi na našu podršku. Eh, Alpska regija eh, eh, je regija gdje živi 80 milijuna stanovnika i mi se tom regijom vrlo intenzivno bavimo već dugo vremena i mislim da je doista krajnje vrijeme, a ovaj, ovo izvješće je dobra prilika za to, dakle da nagradimo pod navodnicima e, e, ljude koji žive u tim e, u toj regiji koji su stvaraoci projekata da ih nagradimo i podržimo i financijski i u svakom drugom smislu. Vjerujem da i zemlje članice moraju prepoznati da e, novac koji se investira u e, regije da je od koristi za cijelu e, Evropsku uniju. Na primjer, investicije u transportne mreže i tako dalje. Mi svi želimo zadržati raznolikost, zaštititi prirodu u Alpama, ali želimo spriječiti da mladi ljudi e, se osjećaju prisiljenima da odlaze u gradove. Želimo da ostanu u Alpama, u svojim dalinama i da tamo vide svoju osobnu i svoju e, profesionalnu budućnost. Zato je potrebno stvoriti dobru prometnu povezanost, e, ali i e, sve druge vrste e, infrastrukture i razvoja inače nam to neće uspjeti i u budućnosti bismo onda imali alpsku regiju odnosno područja u Alpama bez svog stanovništva, dakle E, turizam je e, grana gospodarstva koja je e, vrlo, vrlo važna i o tome se naravno mora voditi računa i kad je riječ o transportnoj povezanosti, ali mislim da se u budućnosti ne možemo osloniti isključivo na prihode od turizma, nego treba dati poticaje i za razvoj drugih grana gospodarstva kako bi stanovništvo ostalo Uh, u ovoj regiji i kako bi se stvorila radna mjesta, kako bi dakle, ljudi bili motivirani za ostanak. E, uh, ono što je po mom mišljenju vrlo važno u ovom izvješću uh, i što je važno u mojoj zemlji, ja sam iz Eustrije, da se radi od ozdola na gore. Dakle, da ljudi koji žive u tim regijama, koji znaju o čemu govore, da oni kažu što im je potrebno, e, mislim da je to vrlo, vrlo važno. Ja se slažem sa izvjestiteljicom da parlament e, treba biti uključen ne samo u, na način usvajanja ovog izvješća, e, što samo po sebi ne bi imalo bitne posljedice, nego doista smatram da trebamo razmišljati i šire i dalje i jednostavno uzeti novac u ruke i e, dati masivnu podršku povezivanju alpske regije sa ostatkom Europske unije kako bi ova regija imala budućnost ne samo radi ljudi koji žive u toj regiji nego i radi cijele Europe. Hvala lijepa. Sljedeći izvjestitelj u sjeni gospodin Luer, izvolite. A ispričavam se. Gospodin Serna Giotto ima riječ. Da, znam da je moje prezime teško. Hvala vam lijepa. Htio sam zahvaliti izvjestiteljici na ovom izvrsnom izvješću. To je izvješće koje osobito e, vodi računa o onim područjima koja se tek trebaju više razviti u proteklih 15 godina veliki broj stanovnika napustio je Alpsku regiju. U osnovi bili smo svjedoci transfera stanovništva iz e, alpske regije i u Italiji i u Njemačkoj. Dakle, moramo stvoriti aktivne infrastrukture, a objasnit ću i što time mislim. Dakle, ako postoji povezanost, onda će se e, uspjeti zadržati ono što se stvara u tim regijama da i ostane u njima. Mislim da ste to jako dobro obradili u ovom izvješću. I što se tiče kvalitete života i što se tiče gospodarskog razvoja. Ja živim u vjerojatno najzagađenijoj ravnici, ravnici Padura i doista je teško transportirati sve što se proizvodi u ovoj vrlo gusto naseljenoj i produktivnoj ravnici. Dakle, koridori, transportni koridori mogu doista doprinijeti blagostanju i kvaliteti života e, stanovništva i to ne samo postojeći, nego moramo raditi i na stvaranju novih e, koridora. Kvaliteta života i dobrostanje tog stanovništva e, ovise o tome. Hvala lijepa. Sljedeći zaista u smjeni gospodin Jakovčić. I dobro jutro svima. Htio bih iskoristiti ovu priliku i naravno čestitati gospođi Breso na odlično napravljenom poslu, nema nikakve dileme da ćemo imati dobar izvještaj i e, drago mi da sudjelujemo u ovom poslu. Ono što bih htio naglasiti kao e, svojedobno izvjestitelj za Jadransko-jonsku strategiju je iskustvo koje imam iz e, tog dijela posla e, na način da pravilo koje smo si uzeli da imamo e, tri ne kada govorimo o makroregijama unutar europske unije e, mislim da treba e, ozbiljno razgovarati o tome jer je uopće pitanje uspješnosti onda realizacije makroregionalne strategije. Ja vidim to na primjeru Jadransko-jonske strategije gdje mi objektivno u nedostatku neke mini strukture koja bi koordinirala, govorimo o dva, tri čovjeka da li, oni sjedili u Briselu ili negdje na e, nekoj regiji, e, gradu, e, na teritoriju, sasvim je svejedno, ali mi imamo niz financijskih sredstava koje mogu omogućiti realizaciju makroregionalnih sredstava, međutim imamo, duboko sam uvjeren, problematičnu koordinaciju svih tih programa i projekata koji postoji u realizaciji moguće, moguće realizacije makroregionalne strategije. Netko treba nastaviti posao koji smo mi napravili. I tu vidim jedan problem efikasnosti makroregionalnih strategija. E, drugo, ono što je sada upravo gospodin Sernažoto govorio e, je pitanje e, komunikacije kroz Alpe, unutar alpskog područja i komunikacije između sjevera i juga, znači graničnih područja na sjeveru i juga Alpa. Mislim da e, e, kao čovjek koji evo vrlo često prolazi kroz Alpe zato što dolazim autom iz Hrvatske u Strasbourg i onda svaki puta koristim koridore u Alpama, mislim da imamo jako puno toga za napraviti još e, i mislim da moramo iskoristiti potencijal koji sama, samo to područje Europe nudi. Svakako zaključujem Eh, ono što je sve tu navedeno zato nisam o tome htio govoriti eh, vrlo važni su svi oni elementi koji govore o problemima eh, s kojima se suočava stanovništvo u alpama od ekonomskog razvoja i svega onog ostaloga što piše u izvještaju ali volio bih da se koncentriramo na to kako nastaviti makrostrategiju nakon što je usvojimo i ako govorimo o alpskoj strategiji pogotovo komunikacijski odnosi sjevera i juga. Thank you. Thank you very much. Uh, the next shadow rapporteur. Hvala lijepa. Sljedeći izvjestitelj je gospodin Škrles. Izvolite, imate riječ. E, ja isto na početku zahvaljujem izvjestiteljici Breso na njezinom trudu i naporu kako bi pred nama danas bio nacrt mišljenja i podržavam potpuno da je jako važno uključiti u nacrt, u nacrt izvješća i e, efikasno upravljanje, odnosno governance, znači makroregijom, jer je to, kao što je kolega Jakučić napomenuo, jedan od važnih faktora da nakon što mi kažemo svoje mišljenje da to zbilja bude i održivo, odnosno održivo provođenje tih politika i da sve države koje su sastavnice makroregije optimalno koriste i zajednički zapravo koriste raspoložive fondove bez obzira da li oni bili iz, e, da li bili evropski, znači iz javnog novca ili su zapravo nekakva privatna ulaganja. Također, e, drago mi je što je izvjestiteljica napomenula pojedine elemente s kojima sam potpuno suglasan, poput važnosti obnovljivih izvora energije za makroregiju, očuvanje bioraznolikosti, važnosti suradnje javnog i privatnog sektora u stvaranju sinergija i inovacija. E, ja sam naravno kao izvjestitelj u sjeni za e, kružnu ekonomiju u odboru ENI moramo stvrniti uvijek na promoviranje kružne ekonomije kao važnog projekta za Europu, odnosno Europsku uniju i da zapravo e, ono što je bit našeg djelovanja da moramo promijeniti paradigmu našeg pristupa ekonomiji. Principi kružne ekonomije su ključni kako bi očuvali naše regije, ali im omogućili snažnu i otpornu lokalnu ekonomiju. E, trebamo osvijestiti klimatske promjene u svim našim projektima i poslovnim modelima, te postati racionalnu upotrebu lokalnih materijala i prirodnih resursa, te postati što bliski u suradnju proizvođača i potrošača na lokalnoj razini. U tom pogledu javni sektor može i treba biti predvodnik, pogotovo kroz zelenu javnu nabavu i dati na taj način jasan znak malim i srednjim poduzećima kako budućnost leži u zelenim radnim mjestima i poslovnim modelima u skladu sa kružnom ekonomijom. E, Decentralizirana lokalne proizvodnja energije e, nisu samo od važnosti za cijelu Europsku uniju i postaće zapravo sve važni, znači oni su ključni za Alpsku regiju, te je potrebno postati projekte koji će postati prijeko potrebne inovacije u tehnologijama prilagođenim posebnim uvjetima makroregije. Sve navedeno i naravno doprinosi poboljšanju jednog od opet energetskih ciljeva Europske unije, a to je energetska sigurnost, a još važnije je zapravo ojačati lokalne proizvođače obnovljivih izvora energije kao i same potrošače, što u konačnici pridonosi borbi protiv energetskog siromaštva koje pogađa sve europske regije. E, Alpska regija je drugi najveći bazen bioraznolikosti, se sadrži vrlo osjetljive vodene ekosustave poput potoka, rijeka i jezera, koje svakako treba zaštititi, te je iznimno važno održivo upravljati spomenutim ekosustavima kako bi se isti očuvali za buduće naraštaje. Hvala lijepa. Thank you, thank you. Hvala lijepa. Sljedeći izvjestitelj sjeni gospodin Zulo, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Zahvaljujem izvjestiteljici što je u ovo izvješće uključila razno razne e, točke. E, mi se svi slažemo da je Alpska regija predstavlja jedno područje bogate bioraznolikosti koju valja sačuvati. To bi trebala biti polazna točka u našem e, razmišljanju o djelovanju koje valja implementirati. E, ova regija može dati značajan doprinos razvoju cijele Europske unije. Mislim da možemo promijeniti naš opći pristup ovom, ovoj e, regiji. E, valja zaštititi javna dobra, šume, vodu, čiji znači, zrak možemo e, poboljšati upotrebu poljoprivrednih zemljišta, možemo uvesti nove sustave za e, mjerenje e, napretka i razvoja i u gospodarskom i u ekonomskom i u socijalnom smislu. Mislim da moramo razmisliti o pitanju učinka na okoliš, svega što radimo jer e, ne samo da je važno sačuvati okoliš nego i e, šire od toga moramo razmišljati o socijalno ekonomskim efektima e, svega što činimo moramo imati direktne konsultacije to se uvijek iznova ponavlja Dakle, moramo imati jedan, e, moramo uključiti ideje kao što su održivost i planiranje. Mislim da je to pristup e, o kojem se slažemo svi mi koje smo uzeli riječ, ali htio bih komentirati o nekim e, stvarima oko kojih se malo teže složiti. Vrlo često se spominju europski fondovi, naravno da su oni bitni i da je ekonomski aspekt od e, ključne važnosti ako želimo e, potaknuti gospodarski razvoj u ove regije, ali moramo e, shvatiti s kojim ciljem to radimo. Mislim da je da bi naš e, u ovom izvješću se e, na neki način daje do znanja da bismo se trebali koncentrirati na velike projekte kao što su transportna mreža i slično. Međutim, mi vjerujemo da prije nego što počnemo financirati nove projekte, da bismo trebali e, procijeniti ono što već postoji jer vrlo e, često je to nedovoljno zapravo o, iskorišteno. Moramo dakle također spriječiti to da se e, poticaj e, poticajima zapravo potaknu špekulacije E, što ne bi bilo u korist niti lokalnog stanovništva, niti e, okoliša. E, alpska regija, kako je ovdje definirana, pokriva jedno široko područje gdje živi 80 milijuna stanovnika. A to je vrlo zanimljivo s jedne točke gledišta je to fascinantno, međutim moramo tu biti vrlo oprezni jer tako sveobuhvatno veliko područje je vrlo raznoliko i tu postoji veliki broj raznolikih situacija i problema. Dakle, prije nego što osmislimo djelovanje koje može funkcionirati dobro u nekim područjima, mislim da trebamo razmisliti o tome da ne bi došlo do štete za druga područja. Gospođa Hvala lijepa, želim zahvaliti izvjestiteljici na doista vrlo dobrom nacrtu izvješća koji nam je prezentirala. E, tu izvješće se bavi jednim e, velikim brojem područja E, mislim da je ovo doista dobar e, osnov za dalji rad. E, razlog zašto sam se javila za riječ je pitanje dodatnih financijskih sredstava. Mislim da je vrlo neophodno da se sredstva koja stoje na raspolaganju za kohezijsku politiku i za makroregionalne strategije da se intenzivno koriste i u, na primjer, Alpskoj regiji djelomično se to već radi u okviru prekogranične suradnje, ali e, također je važno e, postići efekte koji nadilaze ono što se može postići kohezijskom politikom. E, ne znam da li je izvjestiteljica u sjeni iz kluba zastupnika Pučena to tako mislila, ali kad je riječ o upotrebi sredstava iz europskih fondova za makroekonomsku strategiju kao što znate mi se borimo svaki put iznova za kohezijsku politiku e, koja čini otprilike jednu trećinu europskog proračuna Međutim, e, postoje ljudi e, u i u ovom domu koji bi taj novac radio upotrijebili za nešto drugo. Dakle, ja znam tko sve čeka već na to da ta novac upotrebi za druge e, svrhe ima i drugih regija i drugih mora i tako dalje. Zato smatram da je vrlo važno da ostanemo tu vrlo precizni i strogi i da e, potičemo i podupiremo suradnju između zemalja članica e, kako bi se sredstva koristila na bolji način za jednu zajedničku e, strategiju razvoja. Mislim da bismo trebali biti oprezni kad je riječ o pitanju e, da li e, na raspolaganje treba staviti dodatna financijska sredstva, mislim da bi to e, za sobom povuklo poteškoće. Hvala. Moramo biti vrlo jasni u konačnoj verziji izvješća kako bismo bili sigurni da su nas svi dobro shvatili. Sljedeći govornik je gospodin Bogović. Izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Eh, ki govori o četvrti te... Čestitati gospođi Breso na izvrsnom nacrtu izvješća. Eh, kao što je izvjestiteljica rekla, ovo je prva strategija koja se koncentrira na jedno jednu planinsku regiju. Kod takvih strategija uvijek govorimo o novcu. Ja sam uvjeren da je važno e, poticati suradnju e, stanovništva u ovoj regiji. U ovom području je vladao rat i drugi svjetski rat je e, snažno utjecao na život u ovoj regiji. Kad govorimo o ovoj makroregiji, važno je e, govoriti i o izbjegličkoj krizi, e, na primjer na granici između Italije i Austrije. I zato želim naglasiti da ova makrostrategija znači mnogo više od samo rasprave o financijskim sredstvima tu živi 80 milijuna ljudi i e, neki od njih žive u udaljenim planinskim područjima, ali tu postoje naravno i u toj, unutar te regije i urbani centri, kao što je na primjer Minhen. E, dakle, ono što želimo E, poticati je suradnja između e, dolina i planinskih područja u toj regiji. E, razvoj ove regije naravno ima utjecaja na cijelu Europu, na primjer što se tiče opskrbe vodom. Tri stupa su po mom mišljenju ispravno navedena u ovom izvješću E, ovo je područje vrlo važno e, sa važnim inovacijama, snažnim gospodarstvom u e, dolinama, a u planinskim područjima moramo se pobrinuti za zaštitu okoliša i moramo poticati turizam i poljoprivredu. Ako u planinskim područjima nema gospodarstva onda nema niti mogućnosti za život i zato je važno razvijati ova područja mobilnost e, i povezanost prometna povezanost su također e, važni e, faktori naravno željeznički i teretni transport i prebacivanje E, transporta sa ceste na željeznicu. Također digitalna povezanost, prometna povezanost sa planinskih s drugim područjima i tako dalje. Zaštita okoliša, e, energija, klimatske promjene koje naravno tu igraju veliku ulogu. E, svjedočni smo velikog broja poplava e, zbog blažih zima i topljenja e, snijega i leda, dakle situacija što se voda tiče je, se mijenja, dakle tu postoje nadalje važne, važni obnovljivi izvozi energije, sunce, vjetar, 25. i 26. siječnja u Sloveniji se odigra, e, je održana jedna e, konferencija. Moram reći da mi je bilo vrlo drago da je na toj konferenciji sudjelovalo 400 sudionika iz mnogih regija, iz mnogih gradova. Također su e, osnovane i strukture za upravljanje. Mi e, u, veljači je prošlo 20 godina od usvajanja konvencije o Alpama. Ja sam uvjeren da će ova makrostrategija biti vrlo uspješna i e, uvjeren sam da ćemo razgovarati i o drugim temama, a ne samo o europskim financijskim sredstvima. Hvala lijepa. Hvala. Ako se nitko drugi ne javlja za riječ, predajem riječ gospođi koja je predstavnica Europske komisije. Hvala gospođo predsjedavajuća. Prije svega sam htjela zahvaliti gospođi Breso na sjajnom izvješću. I hvala e, hvala na odličnom radu. Mi možemo gotovo u potpunosti podržati izvješće. Težište je stavljeno na tri stvari koje su i za nas najvažnije. Prvo je pitanje pitanje upravljanja strategijom, pitanje financiranja te pitanje artikulacije činjenice da se radi po prvi puta o regiji koja se ne odnosi samo na planinsko područje, već na cijelu regiju e, koja okružuje to planinsko područje. Dakle, radi se o integriranoj strategiji koja obuhvaća i planinsko područje i područje koje te planine okružuje. Kad je riječ o upravljanju, komisija naravno prihvaća svoju odgovornost i spremna je odigrati važnu ulogu u strateškoj koordinaciji. Ali također bismo htjeli istaknuti da ova strategija proizlazi iz vrlo snažne volje samih regija i država članica da se uvede takva strategija. Pa bi prema našem mišljenju trebalo naglasiti važnost i financijskih i ljudskih resursa u pojedinim administracijama kako bismo strategiju proveli na jedan ispravan način. Naravno, slažemo se da parlament ima ključnu ulogu u provedbi strategije i mislimo da parlament e, treba igrati važnu ulogu u upravljanju strategijom. Mislimo da je to jako dobar prijedlog. Kad je riječ o financiranju strategije, radi se o dva izvora financiranja. Prvo, putem projekata. E, strategija nije nova vrsta programa koja se financira iz strukturnih fondova. Ona ne podrazumijeva novac koji je njoj baš namijenjen. Strategija ima za cilj integraciju svih e, različitih postojećih programa, a postoji oko osamdesetak e, kohezijskih programa i bitno je da se ti programi koji već postoje, predviđeni su za tu zonu, da im se da strateška važnost. I to e, putem e, selekcijskih kriterija koji podrazumijevaju odabir projekata koji su u skladu s prioritetima e, strategije. U svakom slučaju e, bitno je da programi koji već postoje na terenu mogu doprinijeti e, ostvarenju ciljeva ove strategije. Osim toga, tu je i pitanje financiranja upravljanja samom strategijom. I tu postoji transnacionalni program Uh, urban space koji bi trebao osigurati administrativnu potporu strategiji, ali sasvim je jasno da su ta sredstva ograničena, tako da snažno preporučujemo da parlament u skladu s onim što je napravljeno u prethodne tri strategije E, predvidi sredstva iz vlastitog proračuna, primjerice za financiranje studija ili za financiranje nekih drugih inicijativa koje mogu proizaći iz strategije. I na posljedku, kad je riječ o tematskim ciljevima, htjela bih istaknuti da ova strategija ima tri tematska cilja ali postoji i onaj četvrti koji nije tematski već e, horizontalni, a to je upravljanje. S obzirom e, na broj struktura koje već postoje i djeluju u regiji, mislimo da je jako važno ostvariti e, na neki način upravljanje koje uključuje sve te strukture kako bismo izbjegli preklapanja, dupliciranje i kako bi na neki način dali smisao svim tim intervencijama koje već postoje na terenu. I mislimo da je to uloga ove strategije. Hvala. Thank you, thank you very much. Hvala. Gospođo Bresa, želite li vi završiti današnju raspravu? Hvala. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Čuli smo puno komentara i neki od tih komentara detaljnije se bave izvješćem i to je nešto što će u svakom slučaju trebati raspraviti u okviru sastanaka izvjestitelja u sjeni. Htjela bi se osvrnuti na neke od ključnih pitanja koja proizlaze iz ove rasprave. Prvo, tu je pitanje financiranja. Kao što sam rekla, ne radi se ovdje o dodatnom financiranju. Ono što želim reći je da kohezijska politika već ima određene resurse u ovom području, međutim treba se postići konvergencija prema ostvarenju strateških ciljeva. Upravo nas je predsjednica komisije NATO podsjetila. Trebamo izbjeći preklapanja ili na neki način fragmentiranje pojedinih e, projekata, različitih projekata. Regije i lokalne vlasti koji bi trebali biti odgovorni za upravljanje strategijom bi također trebali omogućiti postojanje ljudskih resursa koji bi bili zaduženi za koordinaciju, za integraciju e, postojećih resursa. Makroregionalne strategije se su brojnije i važnije i možda bi za e, možda bi bilo bitno primjerice da se neke stvari financiraju iz Junkarovog plana i da se zapravo iskoristi potencijal ovakvih regija kao što je Alpska. Treba uspostaviti e, platforme za financiranje, a to je nešto što ne podrazumiva dodatnost financiranje iz Europske unije, već e, se može raditi o sredstvima iz privatnog ili bankarskog sektora. To je nešto na čemu smo radili i to će, o tome ćemo vjerojatno imati priliku razgovarati detaljnije. Isto tako mislim da kad je riječ o strateški važnim stvarima za Europu, ali i za cijeli svijet, a to je borba protiv e, siromaštva, borba protiv klimatskih promjena, mogućnost e, provođenja eksperimentalnih projekata, primjerice e, kružno gospodarstvo o kojem je govorio naš kolega. Dakle, da su to stvari koje se mogu financirati iz različitih e, fondova koji postoje na europskoj razini, ali ne smijemo se usredotočiti e, samo na regiju kao takvu, već na različita pitanja ili stvari koje su potrebne toj regiji isto tako neke stvari e, podrazumijevaju zajedničke karakteristike i to treba iskoristiti. Obzor, kozme, različiti programi su tu, live. To bi nam pomoglo da se suočimo s nekim od važnih pitanja koje, e, pitanja koja su obuhvaćena ovom strategijom. Kad govorimo o financiranju, dakle ne govorimo o novim sredstvima, mi govorimo o sposobnosti da se e, i privatni, privatna sredstva, javna sredstva usredotoče e, putem investicijskih platformi, a e, vladine strukture bi trebale omogućiti da se ta sredstva dobro usmjere. Brojni kolege su naglasili da, da je parlament spreman biti stvarno uključen u ovo pitanje upravljanja. U toj ključnoj fazi je doista bit da parlament, da parlament bude uključen kako bi kao zakonodavac, kao zakonodavac shvatio što želi teren, ljudi na terenu. I e, ljudi se bolje organiziraju kako bi bolje iskoristili e, potencijal koji e, proizlazi iz zakona koje uvodi europski zakonodavac i E, kako bi izvukao koristi iz europskih sredstava. Izvan, dakle osim ove strategije, postoje i projekti vezano uz e, projekt TNT, dakle radi se o povezivanju, e, prometnom povezivanju Europe. Treba se maksimalno iskoristiti sva ta ulaganja kako bi se bolje povezalo alpsko područje i perialpsko područje. I već se puno puta spomenula slabost ove regije, a to je prometna povezanost, a to je nešto što je strateški važno za makro regiju koja već postoji, koja već e, ima ove glavne poveznice, ali postoji rizik da će na neki način biti stavljeni po strani. Mislimo da je to stvarno važno. Naravno, to vrijedi i za upravljanje. Ne bismo smjeli prepustiti ta područja sama sebi. Komisija, parlament, države članice se time svime trebaju baviti. Ali pitanje osviještenosti u regijama, da se radi o velikom području, da ne obuhvaćamo samo planinska područja ili nizine. Po prvi puta želimo uspostaviti e, stvarni strukturirani dijalog između nizinskog i planinskog područja. I treba naravno poštovati različitost tih područja, ali naravno to treba uvažiti i tijekom programiranja. Upravljanje je važno jer e, u tim područjima gdje postoje projekti, a dakle ovdje je riječ o području gdje regije, gdje zapravo je u rukama regija gotovo sva zakonodavna moć i one će zapravo upravljati sredstvima za kohezijsku politiku. Dakle, na regijama je da pokažu da su doista sposobne, sposobno upravljati i na taj način bi se mogao iskoristiti taj ogromni potencijal koji leži u tom području. Ovo je vjerojatno prva strategija koja se temelji na pristupu od ozdola prema e, gore, ali u svakom slučaju e, mora se pokazati sposobnost za upravljanje, a onda da se to prenese i na operativnu razinu. Puno je još toga spomenuto i sigurna sam da ćemo čuti i dodatne ideje putem amandmana. Uvažit ću jako puno ovih pitanja koje su jutros naglašene. Primila sam na znanje i zabilježila sve što sam uspjela. E, u pojedinim slučajevima komentari su bili dosta kompleksni, moram priznati, i mislim ćemo zajednički razgovarati s komisijom kako se ovo pitanje e, upravljanja može revidirati kako bismo na bolji način omogućili parlamentu da odigra svoju ulogu. I to se neće odnositi samo na ovu strategiju, već vjerojatno i na druge. Hvala. Hvala gospođo Breso. Samo da podsjetim kolege, rok za amandmane je utorak 26.4. u 17, sati. A sastanak izvjetitelja u Sjeni je u utorak u 9 ujutro, od 9 do 10. Znači, izvjestitelji u Sjeni utorak imaju sastanak, a rok za amandmane opet utorak 26.4. Sada smo završili raspravu o ovoj točki dnevnog reda, pa prelazimo na razmjenu mišljenja s gospođom Ana Liza, Anom Lizom Boni, koja je glavna tajnica Eurocities. Je, je li nam se pridružila? Jest. Kao dio godišnjeg programa analize pozvali smo Eurocities da nam se e, pridruži u razmjeni mišljenja vezano prije svega uz urbanu dimenziju kohezijske, kohezijske politike. Eurocities je glas europskih gradova u Briselu. Radi se o mreži velikih europskih gradova, a članovi su predstavnici lokalnih i općinskih e, vlasti, glavnih, odnosno velikih europskih gradova. ova organizacija okuplja e, predstavnike oko 130 velikih europskih gradova, a to je i 40 velikih gradova e, u kojima živi oko 130 milijuna ljudi koji žive u 30, dakle iz 35 e, zemalja. Ovo je platforma za razmjenu znanja i ideja u svom svojim stajalištima o Eurocities je istaknuo potporu inkluzivnim gradovima. Oni, se, oni iznose mišljenja o sadašnjim i budućim izazovima, a isto tako žele pojednostavljenu politiku koja se temelji na stvarnom partnerstvu. Gospođa Boni, glavna tajnica Eurocities, danas je s nama kako bi predstavila neke od najvažnijih prioriteta za Eurocities e, u kontekstu kohezijske politike. A isto tako posebno će se osvrnuti na razdoblje nakon 2020. godine. Naravno, slobodno istaknute sve što biste s nama željeli danas podijeliti. Izvolite, gospođo Boni. Dobar dan i hvala vam na tome što ste pozvali Eurocities da vam se obrati. S mnogima smo već surađivali kada je riječ o urbanoj agenti, dakle želim zahvaliti i na susretljivosti članovima odbora regiji i na spremnosti da saslušaju ono što mi imamo za reći. Na početku ću se ukratko osvrnuti na urbanu agendu jer je to nešto o čemu smo već iznijeli svoje mišljenje. I tu vidim i izvjestitelja o tom pitanju, imali ste raspravu o tome, evo samo nekoliko kratkih poruka o tome kako mi vidimo pripremu za Amsterdam i e, također Amsterdamski sporazum. Sigurno, sigurno ste svi upoznati E, sa tim procesom jer je i nizozemsko predsjedništvo govorilo o tome, ali također ću se osvrnuti na ono što će se dogoditi nakon Amsterdama. Evo nekoliko ključnih poruka. Tekst kakav je sada, dakle nacrt sporazuma u Amsterdamu je dobar, općenito govoreći, I budući da smo sudjelovali u raspravama o urbanoj agendi u posljednjih 20 godina, mislim da je to dobro. Tekst je daleko konkretniji od onoga što smo vidjeli u prošlosti kada je riječ o izjavama i tako dalje. Dakle, to ide u odgovarajućem pravcu. Prvi puta su zemlje članice spremne zajedno se posvetiti pitanjima urbanih područja, možda i zato što se ne boje više da tražimo europsku politiku, što bi ih možda više zabrinulo kada je pitanje i subsidijarnosti. Dakle, i izvješće i također rad nizozemskog predsjedništva kojim je potaknuta ova inicijativa i sadašnji napori glavne uprave, a želim e, čestitati osoblju koje se bave urbanom agendom, su doista pridonijeli unapređenju ove rasprave. Evo, mi smo to doista uključeni i to je u redu. Dakle, to izgleda obećavajuće, no ipak imam još nekoliko napomena. Ovaj sporazum mora osigurati postizanje konkretnih ciljeva. agenda mora imati učinak na poboljšanje života u gradovima. Ako to ne ostvarimo, onda ćemo raditi ni za što. Dakle, to treba ostvariti putem partnerstava i akcijskog plana, a također njegova provedba treba biti pod utjecajem samih eh, problema koji istaču, ističu gradovi i građani. Dakle, to treba biti pod utjecajem gradova. Evo, ako uzmemo u obzir situaciju sa izbjeglicama i ne znam jeste li vidjeli naše nedavno izvješće, evo, to su potrebe, to je ono što se događa u gradovima. Dakle, ako urbana agenda postoji, ona treba biti usmjerena kao ovim potrebama i treba razmotriti i provedbu europskih politika i uredaba, a u tome ste vi važan sugovornik. Dakle, sljedeća agenda mora biti povezana sa urbanom agendom i obratno. Također, provedbeni mehanizmi poput e, procjene učinka na gradove trebaju biti prisutni zato jer to uključuje gradove u ex ante fazi razvoja i razrade politike i to će omogućiti bolji učinak uredbe na terenu. Evo tu mislim na e, razne elemente poput e, kvalitete zraka, stambenog pitanja, integracije migranata i izbjeglice i tako dalje. I Također sredstva moraju doći do pravih korisnika. Dan danas e, to nije lako postići. U mnogim slučajevima sredstva se zaustavljaju na nacionalnoj razini. Evo, to je moja prva konkretna napomena. Drugo, 30. svibnja ne smije biti kraj procesa, nego mora obilježiti početak novog, još važnijeg procesa nakon što završi nizozemsko predsjedništvo, što ćemo učiniti kad oni budu gotovi, reče govornica doslovno. Dakle, kada sljedeća zemlja preuzme predsjedanje Europskom unijom, Uloga Europske komisije treba biti snažnija u smislu koordinacije urbane agende i također urbana agenda treba raspolagati potrebnim resursima i također osjećaj vlasništva nad tom agendom treba ići do samog vrha. Jedan od glavnih ciljeva urbane agende je bolje upravljanje, boja, bolja koordinacija i zajedničko upravljanje Europskom unijom. Evo, mi želimo čuti vaše mišljenje o tome. Treće, gradovi koji sudjeluju u recimo partnerstvima ne smiju biti međusobno podijeljeni, ne smiju individualno sudjelovati u tome jer je to ono što se događa. Jer nam se gradovi obraćaju i pitaju kako možemo sudjelovati u tom partnerstvu, tko će biti tamo i tako dalje. Dakle, nama je bitno da poruke koje budu predstavljene u takvim okvirima, partnerstvima su poruke koje se odnose na cjelokupni urbani sustav. Evo, uzmemo izbjegličku krizu. Ako su u partnerstvu okupljeni gradovi, to neće biti zato što neki grad treba biti tamo, da li je to Leipzig ili Minhen ili neki drugi grad, nego će se raditi o tome da se iznesu pravi problemi i da se povede računa o ulozi gradova u budućim uredbama, da politika bude usmjerena na njih, da se raspolaže potrebnim financijskim sredstvima, također da gradovi mogu pristupiti i sredstvima za integraciju izbjeglica. Dakle, tu treba čuti glas takvih udruga poput naše, zato jer treba postojati institucionalni okvir koji će iskoristiti i nadovezati se na ono što gradovi traže već niz godina. Opetovano ponavljamo da po pitanju onečišćenja zraka trebamo koordinirati politike glavne uprave za okoliš i pitanje onečišćenja zraka i druge direktive, recimo direktivu NEC. Dakle, komisija zemlje članice trebaju poduzeti u nešto u vezi sa ovim uskim grlima. Dakle, ovakve predstavljačke organizacije trebaju sjesti za stol partnerstava i također skupina za nadzor i praćenje, što će značiti da nećemo biti samo promatrači, nego ćemo i igrati glavnu ulogu. I s ovim partnerstvima nemamo, nemojmo smatrati da su to nove mašinerije pod navodnicima ne smemo trošiti sredstva na nove sastanke, na prijevoz, na rasprave i tako dalje. Mnogo toga se već događa u mrežama poput e, naše i ne samo naše, nego i unutar zemalja članica i unutar raznih glavnih uprava kada je riječ o postojećoj legislativi. I iskoristimo to. Ako treba partnerstvo o kvaliteti zraka, imamo vrlo dobar primjer toga. Prošli tjedan imali smo mrežu za okoliš naše organizacije i tamo je došlo 50 predstavnika gradova koji su došli razgovarati sa komisijom i tako dalje. Ovo je razdoblje u kojem gradovi nemaju sredstava kako bi išli na sastanke i e, na putovanja. Dakle, ako troše već ta sredstva, onda ti sastanci trebaju dovesti i do jasnih ishoda. Evo, to su neke od eh, glavnih poruka koje sam htjela ovdje iznijeti. I na kraju opet eh, zemlje članice. Nema ih mnogo u partnerstvima. Komisija se odaziva na naše potrebe, ali zemlje članice možda imamo jednu ili dvije u partnerstvima. Dakle, ako želimo ukloniti uska grla i omogućiti bolju regulativu, Upravo takvi zastoji u smislu provedbe zakonodavstva događaju se na nacionalnoj razini. Vi kao odbor što mislite o tome što možete učiniti na e, nacionalnoj razini kako bi se i zemlje članice uključile u cijeli proces i kako bi promicale urbanu agendu i kako bi također prenijele urbanu agendu na e, čitav e, sustav i mrežu gradova u dotičnim zemljama. Evo, to su glavna pitanja oko kojih želim razmjenu mišljenja s vama. I naravno, ako imate dodatnih pitanja, ja mogu govoriti i o drugim detaljima, jer je tu pitanje kohezijske politike i tako dalje. Hvala. Već imamo kratak e, popis e, govornika. Gospođa Vesvalin nema riječ. E, Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Analiza, mi smo često skupa sjedili, razgovarali o urbanoj agendi. očito je, smo izabrali pravi trenutak za ovo izvješće E, ove teme o kojima si govorila kao što su financiranje, partnerstva i tako dalje, sve je to u ovom izvješću jer e, htjeli smo zapravo konačno završiti sa time da već 20 godina imamo bilo kakvu e, urbanu politiku i htjeli smo osmisliti jednu sustavnu. Po mom mišljenju Imamo pet partnerstva, e, na primjer e, gradnja stanova, borba protiv siromaštva, u tim partnerstvima e, sjedi niz osoba, neki od vas, neki iz drugih organizacija. Ja sam nedavno razgovarala sa konferencijom njemačkih gradova ti imaš pravo, naravno 30. svibnja e, urbana agenda ne završava, nego se mi nastavljamo s radom e, sa nizozemskim predstavništvom smo jako dobro surađivali. Naravno u Amsterdamskom paktu ima dosta toga što se još može i poboljšati, ali sve je to na dobrom putu i e, Međutim, moramo nastaviti sa radom i izvan svega ovoga što je već započeto. Dakle, partnerstva su osnovana e, i to e, s ciljem da se radi tri godine. Naravno, na kraju moramo imati rezultate koje će onda gradovi e, implementirati, odnosno realizirati, naravno ne samo veliki gradovi, nego i mali gradovi o tome i to stoji u izvješću. E, Njemačka konferencija gradova je vrlo e, zainteresirana e, povremeno postoje neke poteškoće da se gradove uvjeri da sudjeluju u ovom u ovim partnerstvima jer zapravo se ne zna točno koji se kapaciteti moraju staviti na raspolaganje. Možda bi mogla o tome reći dvije, tri rečenice. Što se tiče komisije, tu se moraju stjecati sve niti, dakle sva ta mreža. E, mislim da je ovo se skupa jednostavno voda na naš mlin i to je sve upravo onako formulirano kako e, e, i mi to zamišljamo. E, doista sam znateželjna vidjeti hoće li Amsterdamski pakt biti upravo on tako formuliran kako mi želimo, u svakom slučaju nastavljamo sa radom i suradnjom. Hvala. Pa, gospođo Maletić, izvolite. Hvala. I hvala gospođi Boni na njezinim uvodnim riječima. Mislim da ste istaknuli nešto vrlo važno i nešto što je nedostajalo u provedbi urbane agende. Vi ste rekli da su gradovi prisali uz urbanu agendu, da e, je tu parlament, ali da tu nedostaju zemlje članice. I to je važno. Jer kako možemo provesti urbanu agendu bez uključenja zemalja članica? Dakle, one trebaju podupirati gradove i usklađivati potrebe gradova na razini zemalja članica. Imamo neka horizontalna, ali također i vertikalna pitanja i tu treba donositi odluke u suradnji sa nacionalnim parlamentima i vladama. Mi kao Europski parlament možemo organizirati rasprave sa nacionalnim zastupnicima o provedbi urbane agende ili nešto slično. I onda možemo vidjeti kako ići dalje. Jer treba uključiti zemlje članice, nacionalne parlamente i nadležna ministarstva koja su upravo odgovorna za provedbu urbane agende. Hvala gospodin Olbricht. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Dobro smo upoznati sa aktivnostima Eurocitisa u ovom području i znamo koliko je utjecajna ova organizacija. Ono što predlaže nizozemsko predsjedništvo, odnosno ovaj oblik partnerstva, već postoji, ali postoji između gradova. I tu postoje doista aktivne organizacije u sklopu Eurocitisa. I sa gradovima ne smijemo se baviti samo prošlim, nego i budućim problemima. Dakle, sada ovu raspravu treba prebaciti na razne razine. Ono što je zanimljivo u nizozemskom prijedlogu jest da imamo tih 15 entiteta, dakle zemlje članice, gradove, stručnjake i tako dalje. I mi kao parlament i naročito odbor regiji trebamo pomno pratiti situaciju ne samo po pitanju rezultata nego i rada ovih partnerstava i trebamo uspostaviti jedan mehanizam nadzora i praćanja Europskog parlamenta. Imamo već tri postojeća partnerstva, kao što znate. Imamo slovačko partnerstvo, odnosno su o stambenim pitanjima kojim predsjedava Slovačka, onda imamo i druga partnerstva koje je ustrojila, ustrojilo nizozemsko predsjedništvo. Dakle, od samog početka trebamo moći promatrati i na neki način nadzirati rad ovih partnerstava. Naravno, uloga parlamenta je vrlo jasno, će možda biti jasno definirana u sedamskom sporazumu. Znamo da je parlament na različite načine zastupljen u različitim tijelima. No kada je riječ o izlaganju gospođe glavne tajnice imam dva pitanja, ne samo za nju, nego i za obor i također jednu napomenu. Pitanja su sljedeća. Prema urbanoj agendi i prema Amsterdamskom sporazumu očito je da je urbana dimenzija horizontalna. Nije riječ samo o regionalnoj politici, nego se to tiče i svih ostalih politika, prometa, regionalne politike, inovacija, novih tehnologija, tiče se svega. Dakle, ako je to horizontalno, tko mislite da će to koordinirati? Znam da je komisija rekla da to treba biti najmanje pet povjerenika. Najmanje pet. No onda se postavlja pitanje što, ko će to zapravo koordinirati. I je li Europska komisija spremna uspostaviti jedno jedinstveno tijelo za koordinaciju. Tko će biti ljudi koji će biti uključeni u taj proces? Znam da je to retoričko pitanje, jer znam kako to ide. Svi to znamo. Naime, nitko ne zna tko će time koordinirati. Dakle, možda će sporazum iz Amsterdama utjecati na cijeli proces. I Također, ono što imamo u izvješću Westfal imamo pitanje o koordinaciji, dobili smo politički odgovor na to, ali treba nam i praktičan odgovor, odnosno koja će osoba biti konkretno odgovorna, ako je to horizontalno. Prvo pitanje je to bilo. Drugo pitanje, imam jednu dvojbu, odnosno proces bi se trebao završiti 30. svibnja, no ono što me zanima je što će se dogoditi za tri godine, jer Za tri godine, dakle, imamo 2017., 2018., 2019. I ćemo onda zaključke partnerstva, a do tada bi kohezijska politika trebala biti spremna. Dakle, kako će se nastaviti ovaj trogodišnji rad partnerstva, jer je to pravo pitanje. Ako to nije prekasno za kohezijsku politiku. Dakle, svi mi trebamo uzeti u obzir zaključke, procjene učinka dok se oni izrađuju kako bismo izradili kohezijsku politiku jer ako to ne učinimo to će biti samo ispratna vježba. Dakle, imat ćemo zaključke, a kohezijska politika će otići u potpuno drugom pravcu. To je politički zanimljivo. Dakle, nastavak tog rada ne samo nakon e, sporazuma iz Amsterdama, nego i tri godine rada partnerstva, kao što sam rekao. Dakle, trebam čuti danas jasan odgovor koji je plan. I još jedna napomena nešto o čemu se ne slažem s Eurocitizom. Barem neki kolege u ovom odboru se još bore za urbanu politiku, jer možda to politički nije korektno, ali to je naša uloga kao političara. Odnosno, trebamo reći da treba postojati europska urbana politika koja se nije u sukobu sa subsidijarnošću. Znam da je kompromis e, razgovor u nekom vidu urbane agende, ali netko treba jasno reći da nam treba europska urbana politika sa više instrumenata koja mora biti horizontalna, koja će zahtijevati nove instrumente i to treba također ući u sporazum i Amsterdama. Evo to je ono što sam htio reći. Hvala. Hvala. Gospodine Van izvolite. Hvala. Evo, ovo je doista pravi trenutak u oči sporazuma iz Amsterdama. I zapravo imamo vrh vala, a val e, je nastajao više desetljeća. Dakle, budimo pozitivni. Sporazum iz Amsterdama također govori o angažmanu i to je stav koji može zauzeti Europska unija. Dakle, mi dajemo okvir, ali vi trebate tu uskočiti i pokazati kako ćete to iskoristiti. Ja mm, se ne slažem sa gospodinom Olbrichtom. Naravno da nam treba šira agenda, ali zašto ne bismo u našim raspravama o budućoj kohezijskoj politici i u našim raspravama o srednjoročnoj reviziji razmotrili jedan integrirani pristup kao što smo učinili i u slučaju regija. I to smo ugradili u ugovore, imamo tu subsidijarnost, a sada gledamo ova središnja područja u Europi, a to su gradovi, sa ovih stajališta i možda trebamo vidjeti koju ravnotežu želimo uspostaviti između te dvije razine. Dakle, to je naš posao, ne trebamo čekati tri godine. Postoje različite politike u Europi koje utječu na urbanu agendu, ali jedna od najznačajnijih e, bi mogla biti regionalna politika, a koju mi ovdje određujemo. To je naš posao. I na kraju, drago mi je što imamo također e, i brojno izaslanstvo koje će otići u Amsterdam na raspravu sa vijećem. Imali smo sastanak sa odborom regija, imali smo sastanke ovdje i sada se nalazimo u oči Amsterdama i ako mi to kažemo, a vi ćete biti naša glasnogovornica, da to nije ispravno formulirano, onda to moramo reći tamo. Ako je stajalište parlamenta nejasno, dan nakon 30. Eh, svibnja bit ćemo svi otpušteni. Dakle, moramo se svi baviti tome i trebamo se složiti i trebamo također pokušati sami progurati naše mišljenje i trebamo reći da je to tako jer je politika tako osmišljena. Hvala lijepa, gospodin Kotolina. Ima riječ. Pa naravno, 30. svibnja ne smije biti kraj jednog procesa, nego mora biti otvaranje novog bogatijeg poglavlja, poglavlja bogatijeg politikom i inicijativama. I tu se slažem s mnogime od onoga što je rečeno, no neću se zadržati na tome, nego želim iznijeti jedan prijedlog kako bismo postigli to da revizija kohezijske politike ide u susret urbanoj agendi. Jer inače to ide dvojnim kolosijekom. I zbog toga se vraćamo stalno na početak naše rasprave. Dakle, ako počnemo rad na akcijskim planovima gradova, odmah nakon Amsterdama možemo zamoliti Eurocities da potakne jednu fazu rasprave sa gradovima u novoj kohezijskoj politici, odnosno trebamo preokrenuti raspravu na neki način. Dakle, tu imamo ili mogli bismo imati jedan savez gradova koji će nam pomoći da razmotrimo novu kohezijsku politiku i ta bi politika trebala proizići iz njih. Dakle, ne od nas, ne jedna politika koja je ovdje sazrela i koja već daje rezultate jer imamo natječaje, imamo odobrenje komisije, imamo jedno usmjerenje, odnosno povjerenik za kohezijsku politiku treba, barem tako mi mislimo, igrati središnju ulogu u urbanoj politici. No, e, gradovi bi i mogli sami dati poticaj, odnosno mi kao odbor regiji bismo za šest, sedam, osam mjeseci organizirati jedan sastanak e, i vidjeti sa gradovima kako oni zamišljaju kohezijsku politiku nakon 2020. Ovo, ovo bi mogao biti način buduće suradnje sama da se ne izgubi zaključak Amsterdama jer će to biti važni zaključci na temelju kojih ćemo morati nasajiti radovi kako svibanj ne bi bio, ne bi obilježio kraj jednog e, razdoblja, nego upravo kako bi obilježio početak novog razdoblja u kojem ćemo se više baviti pitanjem e, gradova i urbane politike. Hvala ljeta. Da li još netko traži riječ? Ne. U redu. Hvala lijepa. Hvala svim kolegama koji su sudjelovali u raspravi. Naravno, vrlo je važno naći našu ulogu, ulogu odbora regiji i ulogu Europskog parlamenta u ovom procesu e, koji, kao što se svi slažemo, ne završava 30. svibnja, nego će se nastaviti i mi ćemo nastaviti skupa sa nacionalnim parlamentima, skupa sa lokalnim i regionalnim tijelima, E, kroz različite događaje, suradnju, uključujući i Eurocities. Ja se nadam da ćemo naći pravi smjer. E, mi e, planiramo za skoro budućnost sastanak sa predstavnicima nacionalnih parlamenta. Ova urbana agenda i Eh, Amsterdamski pakt može biti dio eh, dnevnog reda za ovaj eh, sastanak. Da li biste željeli reagirati na ovu raspravu? Da li želite reći svoj zaključak? Hvala. Samo nekoliko stvari. Ja bih rekla kad govorimo o politici, dakle urbanoj politici Europske unije, mislim da smo u fazi kad, naravno, naša je vizija da e, osmislimo tu politiku, mi vjerujemo u to, ali ako ne ustanovimo prave temelje upravljanja, a u ovom trenutku je to ono što po našem mišljenju nedostaje, možete to nazvati kako hoćete, upravljanje ili e, okvir to moramo osmisliti na pravi način prije nego što da bismo mogli e, dalje e, raditi na urbanim pitanjima i politici urbane agente. Dakle, po mom mišljenju je važno da ojačamo, da ojačamo ovaj e, okvir kako bismo mogli nastaviti sa radom. Kad je riječ o tome koji gradovi, Kerstin je to spomenula, e, koji gradovi i tako dalje, po mom mišljenju se i tu radi o tome da najprije e, na pravi način postavimo unutarnje upravljanje. Dakle, nije e, cilj ogroman broj gradova uključiti, nego dakle kanalizirati i isporučiti poruke tim partnerstvima kako bi dakle e, kako bismo postigli konsenzus. Zato sam govorila o mm, tim mrežama. Kao što sam rekla, za nas e, je to e, pitanje dakle E, da ne moramo ponovo izmišljati toplu vodu, dakle trebamo samo kapitalizirati ono što već imamo i poslati prave e, odluke i postaviti pravi okvir. Dakle, po mom mišljenju, rad na transparentnosti na tim kanalima, mi osjećamo odgovornost za to, barem kad je riječ o velikim gradovima, ali mi smo naravno spremni surađivati e, sa svima. Kao treće, monitoring, e, follow-up i tako dalje, dakle ne samo nakon tri godine, nego i za vrijeme. Kohezijska politika je vjerojatno najvažnija politika na kojoj e, se metod urbane agende može primijeniti. Dakle, moramo osigurati da se urbana dimenzija kohezijske politike e, poštuje, odnosno naglašava, ali tu postoje i svi ti drugi sektori, dakle moramo osigurati da barem što se tiče regulative, e, e, a mi sada imamo srednjoročnu reviziju proračuna, dakle kako možemo osigurati da rezultati e, se integriraju u naše sektorske politike, a to je nešto gdje bi vjerojatno trebalo uključiti mnogo e, više, uključiti druge odbore e, Europskog parlamenta, možda na primjer e, na primjer kad je riječ o transportu, kad je riječ o okolišu i tako dalje. Dakle, bitno je tu jedno povezivanje da dakle ne budu uključeni samo e, ministarstva koja se bave urbanom politikom nego i e, svi drugi sektori sa druga ministarstva. Evo, to su bile važne stvari po mom mišljenju. E, veza sa kohezijom, a to me dovodi do tog drugog dijela gdje također imamo nekoliko poruka. Dakle, š što se tiče proračuna, to je drugi po veličini e, dio europskog proračuna, dakle ima jako mnogo investicija koje e, se tiču gradova i e, tu vidimo da je došlo do jednog poboljšanja tijekom godina zahvaljujući i zastupnicima Europskog parlamenta kao što ste vi i drugima koji su E, to poticali i radili na tome, ali mi još nismo stigli na cilj. Najprije moramo najprije shvatiti što se događa sa urbanom politikom. Moja prva poruka je moramo e, postići dobar tajmik Ne želim reći da je, da je već prekasno e, jer možemo svjedoci smo toga da dvije godine nakon usvajanja Uh, uredbe se tek sad počinju uh, trošiti sredstva. Ako ne zastanemo sada, ako ne razmislimo uh, koju politiku želimo, koje, što želimo, onda ćemo doživjeti potpunu katastrofu što se tiče implementacije, doći će do kašnjenja, sekundarna regulativa će biti odgođena i tako dalje, dakle delegirani akti, provedbeni akti neće biti spremni, dakle financijski instrumenti neće biti spremni i tako dalje. Dakle, to je nešto što sada mora biti na našem dnevnom redu E, to je upravo ono što vi radite. Dakle, vi već sada e, primjenjujete e, urbanu agendu u svom radu na kohezijskoj politici. A dakle, to je ono čega moramo biti svjesni. Moja prva poruka u tom smislu je dakle, ako želite do kompletirati e, kohezijsku politiku vodite računa o provedbi, o implementaciji. Ja živim u svijetu onih koji se bave implementacijom, e, provedbom. E, mi doista intenzivno radimo na tome već protekle dvije godine i ako se sad nama koji radimo na tome kaže da će se kohezijska politika iz temelja promijeniti, to doista e, neće naići na pozitivne reakcije. Dakle, mislim da moramo osigurati da da ili potpuno eliminiramo kohezijsku politiku i osmislimo nešto potpuno novo ili da regulatorni osnov ostane isti. Sada, e, naravno, smo suočeni sa e, izbjegličkom krizom e, koja stvara doista velike poteškoće i probleme i tu je također opet važno zajedničko upravljanje i to je još jedna poruka koju bih ja poslala. Dakle, e, trebamo e, kapitalizirati ono što već imamo prije nego što sve to e, idemo mijenjati. Čula sam da komisija traži i druge načine upotrebe kohezijske politike, da postoje tu razne ideje koje su opticaju da bi se možda mogla sredstva jednostavno dati zemljama članicama kako bi e, ih upotrebili za strukturne reforme. Ne znam što je vaše mišljenje o tome, ali mislim da e, moramo početi igrati ulogu u tome da bismo shvatili što hoćemo od kohezijske E, politike. Mi smo ovdje da bismo vam rekli za nas bi kohezijska politika trebala biti urbanija. Do sada je e, taj prosjek bio negdje oko 20%, po našem mišljenju bi to trebalo biti više. Eksperimenti kao što su e, i te i, i delegacije, to, to je nešto što je važno, ali u svakom slučaju na terenu nema prave integracije. To je za nas još jedan element, radi se o partnerstvu. Dakle, ponavljam, ako hoćete učiniti pravu stvar u gradovima, a ne želim sad biti dosadna i ponavljati da u gradovima e, živi 75% stanovništva Europe i gradovi će igrati značajnu ulogu e, u stvaranju naše budućnosti, onda naravno e, ako smo svjesni toga moramo ostaviti naglasak na urbanu agendu. Danas imamo E, jedan kodeks ponašanja koji se ne poštuje baš uvijek. Evo, gotovo sam završila. Vidjeli ste e, koliki je broj gradova e, odgovorio na pozive. To je vrlo dobar način uključivanja gradova vidim da, da e, je moje vrijeme zapravo e, isteklo. Dakle, zalažem se za integrirani pristup i partnerstvo. Evo, mislim da sam iznijela svoje glavne poruke u ovoj fazi u kojoj se sada nalazimo. Mi smo na raspolaganju spremni i otvoreni za suradnju i e, komunikacije E, bez obzira o čemu se radi, da li o razmjeni dobrih praksi, da li o implementaciji e, razmjeni iskustava, što funkcionira, što ne i tako dalje. Dakle, kao što sam rekla, potrebna nam je kohezijska politika koja je otvorena za sve teritorije, E, s tim da se mi naravno zalažemo i za e, što pozitivniju vezu i sa ruralnim područjima e, ta povezanost između urbanih i ruralnih područja je nešto što je također važno ali sve to skupa se mora temeljiti na pravim partnerstvima I konačno na kraju, iako ne najmanje važno, e, mislim da e, je važna e, jednostavnost i pojednostavljivanje. Mogu vam reći da imamo barem tri ili četiri područja gdje doista moramo pojednostaviti kad je riječ o tajmingu, o primarnom i sekundarnom, sekundarnoj regulativi i tako dalje. Doista bih mogla cijeli dan govoriti, ali e, evo vrijeme je isteklo. Ja vam stojim na raspolaganju kad god želite. E, računajte na nas, e, u svakom trenutku smo spremni za suradnju. Hvala lijepa što ste danas bili e, na ovom sastanka, sastanku. Ovo je se skupa dio procesa priprema odbora regiji za početak rasprava o budućoj kohezijskoj politici. Imali smo već nekoliko prilika, smo počeli o prvim razgovorima o višegodišnjem financijskom okviru. Danas smo primili vaše poruke, razmišljamo o sastanku sa nacionalnim parlamentima, razgovaramo o tome da urbanu dimenziju, urbanu agendu stavimo u srž buduće kohezijske politike. Mi smo na početku rasprava o tome, dakle u svakom slučaju vi kucate na otvorena vrata. E, drago nam je što ste danas e, bili na našem sastanku i što ste spremni za nastavak ove surednje. Ja se nadam da ćete sudjelovati u našim budućim sastancima, možda u nekom drugom formatu, e, kad budemo razgovarali o budućoj politici i ulozi gradova u budućoj kohezijskoj politici. Dakle, ako se nitko drugi javlja za riječ, želim vam zahvaliti i nadam se da se vidimo ponovo. Hvala lijepa. Kolege, Nastavljamo sada sa sljedećom točkom dnevnog reda, to je usvajanje odluka koordinatora. Sastanak koordinatora održan je jučer, e, odluke su vam poslane e-mailom, da li e, se slažete sa odlukama e, usvojenim na sastanku koordinatora, da nema primjedbi, da li imamo nešto pod točkom razno, nemamo. E, onda ću samo iskoristiti priliku da vas podsjetim da imamo sastanak o ulozi regija u organizaciji kluba zastupnika EPP. Sastanak se održava danas u 17.30 u knjižnici, u čitaonici knjižnice. Gospodin Sel će dati uvodno izlaganje i sudjelovat će nekoliko govornika, uključujući gospođu Hübder. U redu, evo to je informacija o tome. Sljedeći sastanak odbora regije održat će se u utorak 24. svibnja popodne. Imamo samo poludnevni sastanak 24. svibnja. Evo to je bila posljednja poruka. Zahvaljujem e, prevoditeljima i ovim zatvaram sastanak odbora Regi za danas. Hvala lijepa.